Bardzo Dobrodošli, dame i gospodo. Ispričavam se zbog zakašnjenja. Postoje dva razloga zbog kojih kasnimo. Prvo, čekali smo da dođe još zastupnika, ali čekali smo i svog jutrošnjeg gosta. Međutim, sada ćemo započeti s radom. Došli smo do četvrte točke dnevnog reda. Dopustite da pozdravim naše goste iz Italije. To su gosti gospodina Di Castra, dobro došli. Vi ste sada gosti cijelog odbora, ne samo gospodina Kastra, pa vam želim dobrodošlicu na ovaj sastanak odbora Agri. Nadam se da ćete uživati u svom vremenu provedenom s nama. Sada ćemo govoriti o četvrtoj točki stopa prilagodbe za izravna plaćanja predviđena uredbom EU broj 1306 kroz 2013 za kalendarsku godinu 2015. Ovo je neobično izvješće, a koordinatori su mene predsjedavajućeg e, imenovali izvjestiteljem, pa bih samo rekao nekoliko riječi na početku. Komisija je u ožujku dogovorila e, instrument, odnosno mehanizam financijske discipline. Svake godine komisija mora predložiti mehanizam financijske discipline kako bi se stvorila pričuva za krize u poljoprivredi. E, po postupku suodlučivanja parlament i vijeće imaju rok do 30. lipnja za izmjene ovog prijedloga. Ako ne dođe do dogovora parlamenta i vijeća,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 you have broken them and then getting fined for it. Hardly fair. Thank you very much. Dziękuję pan poseł Dochman. Tak for det, eh, formand. <clears throat> Ja, regler og forskrifter, der, der skal regulere den fælles landbrugspolitik, er blevet mere og mere kompliceret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 the commission services continue to work with the member states in search for any possibility to find a flexible way to maximise the two thousand and thirteen commitments whilst making every effort to kick start the new rural development programme. thank you very much for your attention. Bardzo dziękuję. Jeśli by można prosić teraz o wypowiedzi w miarę krótkie. E, sprawa jest bardzo oczywista. Pan poseł Branen. Jedna minuta, jeśli można prosić, panie pośle.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 Jak tako da tu